Nastavljamo sa sjednicom. Zapisnici s jučerašnjeg dana i usvojeni dokumenti su raspoloživi. Imali nekih primjedbi? S tim u vezi ne. Onda su s time usvojeni zapisnici.